Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? E, molim, zauzmite mjesta. Imam nešto o poslovniku. Gospodin Marijas ima riječ. E, zamolio sam da e, za riječ